Drage kolegice i kolege, prelazimo na glasanje. Počinjemo sa izvješćem Najc Utabruk. Tko je za, neka podigne ruku. Tko je protiv, suzdržan, usvaja se. Izvješće Mulder. E, glasamo za amandman u dva